Usvojena. Imamo još jedan usmeni amandman. Gospodina Butikofera. Izvolite, imate riječ. Madam President, colleagues, I would like to move... predsjednice, kolege, znači usmeni amandman e, izražavamo sigurnost da članstvo Rusije u Vijeću Europe je važan element pejzaža institucionalnih odnosa u Europi. Nadamo se da možemo uvjeriti Rusiju da ne napusti i ne odustane od svog članstva u Vijeću Europe. Hvala. Hvala. Sada ćemo usmeni amandman. Ima li nekih prigovora na taj usmeni amandman? Nema. Ima. Sada ga stavljam na glasovanje za. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Molim vas, otvaram glasovanje za usmeni amandman. Zatvaramo provjeru. Usvojeno. Idemo na rezoluciju cjelovitu. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Imamo izvješće gospođe Pousto izgradnji kapaciteta Europske unije za sprečavanje sukoba i posredovanja. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani usvojen. Amandman 2 za. Protiv. Suzdržani usvojena. Amandman 3 poimenično glasovanje otvaram. Zatvoreno. Usvojena. Amandman 4 poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 5. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Rezolucija cjelokupno poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Hvala vam kolege. Završili smo glasačku listu i za minutu započinjemo s obrazloženjima. Drage Dragi kolege, molim vas da izađete iz dvorane. jer sad ćemo početi sa obrazloženjem glasanja. Prelazimo sada na obrazloženje glasovanja. Izvješće gospođe Hautele, dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU i vjetnog gospodin Kelly. Izvolite. Hvala. Pozdravljam ovaj važan sporazum o partnerstvu. Isto tako pozdravljamo napor e, gospođe Hautela i kolege Prosta. Isto tako zaštita šuma je izuzetno važan element i posebno u borbi protiv klimatskih promjena. E, klima ima uništavajući učinak na šume i mogu reći da ovaj sporazum ide u dobrom smjeru i sa strane EU-a i sa strane Vjetnama. E, bra hranjenje bioraznolikosti može biti samo ako osiguramo e, pravni okvir za izvođenje e, e, za izvoz šuma, no isto tako i ako osiguramo borbu protiv nelegalne sjeće šuma. Ono što je važno je da se osmisle najbolje strukture kako bismo proveli na najbolji način ovo što stoji u ovom sporazumu. Hvala, gospodin Hanan. Hvala, gospođo potpredsjednice. Da, čini nam se da je ovaj sporazum izuzetno e, važan, budući da EU e, treba raditi na svom partnerstvu sa Vjetom što se tiče održivog razvoja. No, pogledajmo malo to. Isto tako usporedimo BDP. 80. E, godina Vjetan je bio najsiromašniji, jedna od najsiromašnijih zemalja u svijetu, a sada imamo 200% povećanja BDP, ako to mjerimo isto tako e, kupovnom moći. Imamo u tom e, ono što je važno da smo imali isto tako SAD koje su e, tu uložili jako puno E, sredstava, ljudskih sredstava i financijskih sredstava u borbi protiv komunizma i tu nisu ni u kojem slučaju uspjeli, a to je postignuto prije svega e, povećanjem e, vladavine prava i također demokracijom. Hvala. Sad prelazimo na drugo izvješće gospođe Hautala. Radi se o rezoluciji o dobrovoljnom sporazumu o partnerstvu između EU-a i Vjetnama. Gospođa Majer, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Britanija je najveći uvoznik EU-a tropskog drveta. Ovoj sporazum sa Vjetnamom je dobar doprinos ne, e, borbe protiv nelegalne sjeće tropskih šuma. Nažalost, diljem e, svijeta još polovica tropskog drveta dolazi od nelegalne sječe. Moramo u to smislu osmisliti e, načine borbe protiv te ilegalne sječe, a ono što je važno da moramo isto tako imati i e, s jedne strane podršku e, zagonskim strukturama u Vjetnamu, a s druge strane borbi protiv korupcije. Mm, jer nelegalna sjeća u svakom slučaju e, povećava klimatske promjene te također ugrožava i ekosustave i bioraznolikost. Hvala. Hvala, sad prelazimo na izvješće Dalton, ton razmjena podataka o državljanima trećih zemalja, Europski mobilizacijski sustav i evidencije. Gospodin Zdrojevski, jedna minuta, izvolite. Hvala. Imali smo interesantnu raspravu i tijekom te rasprave sam e, mogao uzeti u prvom dijelu e, riječno. Nisam imao vremena govoriti o drugom aspektu. Najkontroverznije pitanje je bilo pitanje uključenja osoba koje imaju dvojno državljanstvo. Jako mi je drago što na kraju 2019. godine ćemo postići razumijevanje vezano uz ovo pitanje i to je održeno u današnjem glasanju. Skrenuo bih pažnju i na važno pitanje osoba koja ne samo, koje ne samo imaju dvostruko državljanstvo, nego također izbjegavaju određena pitanja koja se tiču e, registra ove kaznene evidencije mogu reći da e, ovo glasanje ima jako velike reperkusije na sigurnost europskih građana. Sad prelazimo na e, izvješće gospođe Šojdrove, program europskih snaga solidarnosti. Gospođa Bilt ima riječ. Izvolite, od početak kad e, sam govorila o tome da Europska komisija ima bulimiju stvaranja programa e, na europskoj razini u okviru programa europskih snaga solidarnosti. Cijelo vrijeme imamo širenje prerogativa. Danas se to potvrđuje. Prethodni tekst je bio usvojen prije samo nekoliko mjeseci. E, područje primjene je tu prošireno također i na humanitarno dobrovoljno djelovanje. E, proračun je povećan, ali imamo isto tako isključenje određenih e, osoba. To je jako čudno i skandalozno. Kad govorimo o aktivnosti i solidarnosti, određene ljudi to ne mogu provoditi ni u svojoj je zemlji. Šaljemo takve ljude, ali daleko od e, svojih država. Kad govorimo o rezoluciji izazovima migracije, to dovodi isto tako do određenih nesporazuma to je nešto što je zbilja e, prije svega smiješno. Hvala, gospodin Maminkins, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, dragi kolege. Ja smatram da Europske snage solidarnosti imaju pravi potencijal prenošenja vrijednosti europskih politika u države članice, a to je također i dobar e, način osobnog rasta e, sudionika. Što se tiče politike susjedstva, to je isto tako jedan element e, la, e, u tom lancu e, suradnje, posebno u okviru diplomacije. Jako je važno da isto tako cijenimo i nematerijalni dio rada ovih osoba. Ja sam, ja cijenim ovo izvješće budući da mnogi se žele uključiti u određeno djelovanje od javnog interesa i to to moramo omogućiti. Hvala. Hvala, gospodin Zurojevski, izvolite. Hvala. Danas bih želio. Zahvaljujem. Činjenica da ova znači perspektiva koja obuhvaća razdoblje od 2018. do 2020 E, su zapravo e, pitanja vezana uz preraspodjelu tih sredstava. Time se nikako ne zajamčuje promicanje tog e, programa, a s druge strane korištenje sredstava iz fondova kao za društvene mreže je nešto što nam neće pomoći u ostvarenju tog programa. Znači, ako to ne provedemo, onda će uspjeh tog programa biti samo polovičan. Danas govorimo o mladima, o resursima koji su za njih određeni i odvojeni i nama treba nova strategija za tu novu generaciju na način da to može postati e, vodeća nit u svim programima koje pokušavamo ostvariti, također i kada govorimo o Europskom tijelu solidarnosti. Zahvaljujem zastupnik Zeinfeld. Zahvaljujem predsjedateljice. Znači, kada govorimo o Evropskim snagama solidarnosti. To nije fantastična ideja, to nije samo fantastična ideja, nego je također i jedno od e, projekata koji nosi mnogo razno raznih vrijednosti i edukativnih i solidarnih, ali također i za poboljšanje vlastitih e, profesionalnih kvalifikacija. E, to se odnosi ne samo na pokrajine, na regije, nego također i na čitave države članice. To nam omogućuje da 360 tisuća osoba sudjeluje u tom programu. E, kada govorimo o odlukama iz Vijene, oni su ti koji su i definitivno podržali inicijativu. Zato sam glasovao za ovo izvješće. Zahvaljujem zastupnik Farija. Izvolite imati riječ. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Problem s ovim izvješćem je sljedeći. Dakle, evropske snage solidarnosti u trenutku nacionalizma, ksenofobije i svih inicijativa koje jačaju aktivno građanstvo mora biti podržano. Mi smatramo da je to program koji se temelji na dobrovoljnoj bazi i također koji može pružiti veliku podršku svim dobrovoljnim projektima e, kada je riječ o osposobljavanju, o obrazovanju i o e, javnim ugovorima. Kada govorimo o praktičnoj primjeni, moramo izbjeći zlouporabu, a evropske snage solidarnosti se ne smiju koristiti od strane nevladinih, e, smiju se znači E, ne smiju se koristiti znači od strane nevladinih organizacija i javnih tijela kako bi dobili jeftinu radnu snagu. Ne. To ovdje se mora raditi o inicijativi za zapošljavanje mladih u budućnosti na način da mladi dobiju radna mjesta koje će, za koje će imati odgovarajuću i primjerenu naknadu e, ne smijemo e, se odreći niti politika vezano uz, uz zapošljavanje. Gospodin Kelly. Hvala, gospodin Kelly, izvolite. Drago mi je bilo što sam mogao glasati za ovo izvješće. Radi se o važnom programu promocije solidarnosti kao vrijednosti te također uključenja mladih ljudi. Europske snage solidarnosti su dobar način e, izrade e, osmišljavanja također i programa za kompetencije mladih i u budućnosti ćemo imati mogućnost većeg sudjelovanja mladih u ovom programu. To je prije svega na njihovu korist. Možemo reći da jako mnogo irskih građana je već registrirano u okviru ovog programa i nadam se da će ih u budućnosti biti još više posebno iz ruralnih e, područja te također zabačenih područja koja trebaju e, također otvarati svoje horizonte. Hvala. Thank you. We Hvala, sad krećemo na izvješće gospođe Nibler, akt EU-a o kibersigurnosti. Prvi e, govornik je gospodin Marijas, izvolite. Hvala. Da, e, ovdje glasamo o ovom aktu EU EU-a o kibersigurnosti u trenutku kad imamo isto tako i e, teška kršenja u državama članicama ovdje imamo također i određene optužbe što se tiče grčke vlade i preventivnih uhićenja. Mogu reći da e, u tom smislu smo imali sljedeće riječi. Ministar za zaštitu građana poznaje njihove podatke budući da policija prati ono što se događa i na Facebooku i u državnim e, medijima. Evo to se danas događa u Grčkoj e, ne želimo ni u kojem slu... E, da, oni koji se, na primjer, protive tome da sporazumu sa Makedonijom i tako dalje, oni koji ne žele da zaboravimo Grčku, e, Makedoniju. To su oni koji su upraćeni nas društvenim medijima. Sada gospodin Zdrojevski, izvolite. Zahvaljujem. Evo, nadoknadili smo izgubljeno vrijeme po pitanju kibersigurnosti. Trebali smo reagirati već prije nekoliko godina, ali dobro, rezultati su odlični. U e, prosincu prošle godine pronašli, došli smo do e, vrlo važnog sporazuma u trijalozima i kao posljedica toga e, na odboru ITRE u siječnju ove godine smo uspjeli potvrditi rezultat na tom trijalogu i danas smo glasovali za. Dakle, to je stabilan mandat za agenciju i također je ključan za jedan specifičan cilj. Osim samog prikupljanja podataka, osim svih aktivnosti koje trebaju obavljati stručnjaci, po prvi put je stvorena mogućnost da se provode i operacije. Naglašavam to zato što kada je riječ o kibersigurnosti, posebice o učinkovit, znači bitan, bitna je ne samo prikupljanje podataka, nego također i učinkovitost u postupanju. Jedino, nač, jedino tako možemo zajamčiti sigurnost u informatičkom svijetu. Zastupnik Kelly, izvolite. Glasao sam za ovo, i mogu se sudjelovao u raspravi jučer. Mogu samo čestitati izvjestiteljici Angeliki Nibler na odličnom poslu koji je ovdje obavila. Svakog dana čujemo za neke nove kibernetičke napade i to kad kada kod pojedinaca, kad kad to pojedinci izvode, kad kad čitave kriminalističke, kriminalne organizacije, a kad kad su iza takvih napada cijele države poput recimo Rusije ili Sjeverne Koreje. Zbog toga moramo biti vrlo, vrlo budni i paziti kako bi spriječili takve napade i zaštitili se. Posebno E, pozdravljam onaj dio izvješća koji se odnosi na agenciju ENISU i gdje se mi zalažemo za veće ovlasti i e, više sredstava za agenciju ENISU. U svakom slučaju pozdravljamo ovaj e, izvješće, a i program koji je tu zastupljen. Hvala. A sada prelazimo na sljedeću temu. To su nepoštene trgovačke prakse odnose među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Prvo, gospođa Miranda. Hvala lijepo. Ja sam glasala za ovo izvješće jer mi svi znamo da je u mojoj državi cijena za mlijeko, otkupna cijena za mlijeko 28 eurocenta po litri. A vrlo je važno da proizvođači sami uzgajivači dobiju više nego što su proizvodni troškovi E, tog mlijeka. Prema tome mi se moramo boriti protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Vidite, vrlo često naši poljoprivrednici nemaju ravnopravnu poziciju u pregovorima kao oni koji otkupljuju njihove proizvode. Nepoštene prakse u trgovačkom lancu prehrambenim e, proizvodima su toliko velike da je komisija do sad već tri puta morala intervenirati. I sada je stvarno vrijeme da se to Europska komisija riješi i pravnim propisom. Prema tome, to je razlog zbog kojeg E, mislimo da ovo izvješće odražava i jasne želje poljoprivrednog stanovništva jer e, mi moramo puno jače djelovati i zaštititi naše stanovništvo od tih praksi. Hvala lijepo gospodin Marijas. Hvala. Ja sam glasao za kako bi se podržali i poduprli naši poljoprivrednici, ali da bi im se doista pomogli mora, biti, mora postojati cjelovita zaštita nepoštenih e, trgovačkih praksi, a ne samo onih koji su u ovom izvješću navedeni jednom dijelu, dakle takvih praksi. Naime, sve se moraju zabraniti. Naime, činjenica je naime da proizvođači e, dobivaju jedva 20% onog koliko iznosi konačna cijena proizvoda u maloprodaji. Znači, postoje enormni dobici koji, taj profit kojeg e, dobiva društvo koje tim trguje i velike trgovački lanci, diskanter i ostali, oni de facto i to plasiraju na tržište. I de facto sa različitim prijetnjama smanjivanjem cijena i ostalim ili neplaćanjem čak i nakon što su dobili proizvode oni e, uništavaju i izrabljuju naše poljoprivrednike. A oni veletrgovci onda mogu ostvariti cijene o kojima drugi mogu samo sanjati. Prema tome, mi sve nepoštene prakse protiv naših poljoprivrednika moraju prestati. Hvala lijepo. Sada gospodin Šajn. Zahvaljujem. Kada govorimo o plaćanjima koja imaju rok dospijeća od 30 dana nakon e, opskrbe, nakon e, davanja, to je nešto što bi trebalo biti uzajamno dogovoreno. I također, kada govorimo o zahtjevu za e, plaćanjima isporučenih dobara, u čitavom broju slučajeva. Dakle, toliko je nepoštenih trgovačkih praksi s kojima su se naši građani i proizvođači suočavali u prošlosti. Mogao bi ih navoditi do u beskonačnost. Dakle, napokon smo se pobrinuli za ove nepoštene trgovačke prakse. Šteta što nismo uspjeli postići i korak više i šteta što je izglasana direktiva, a ne uredba, što znači da s obzirom na direktivu koju moraju promijeniti, države članice imaju puno više fleksibilnosti. Dakle, to su dvije dva različita oblika primjene, ali direktiva ostavlja puno više fleksibilnosti državama članicama. Smatramo da je potrebno kažnjavati sve one koji provode nepoštene trgovačke prakse. Hvala. Prelazimo na izvješće Šeflin o Europskoj građanskoj inicijativi. E, Moli Scott Cato je na popisu, ona nije nazočna, prema tome gospođa Miranda ima riječ. Predsjedateljice, Evo glasovala sam za, zato što po meni Europska građanska inicijativa je jedan od e, instrumenata izravnog sudjelovanja naše javnosti u demokratskim procesima. Dakle, na taj način e, naši građani mogu se zalagati za različite inicijative, pravo na vodu, također i neke druge koje nisu prošle, ili pak za paket vezano uz sigurnost, za zaštitu jezika nacionalnih manjina, za lingvistička prava, za nacionalne kulture i tako dalje. Jako puno je toga što se može napraviti. Također i kada je riječ o prikupljanju potpisa, rok bi trebao biti puno duži kao i kampanje za senzibiliziranje javnosti. Bilo je jako malo inicijativa koje su kroz ovu građansku inicijativu uspjele biti usvojene od 2012. godine. Zato Europska komisija treba na raspolaganje javnosti dati online registar u kojem će se moći upravljati određenim inicijativama. Taj registar online bi trebao bi uključivati e, sve podatke za javnost, e, pristup jasnim i preciznim informacijama. Zahvaljujem predsjedateljice. Gospodin Marijas, izvolite. Europska građanska inicijativa je izraz eh, participativnih demokracija u Europskoj uniji. To je zapravo, mora se na demokratski, neposredan način eh, izravno iskoristiti bez dodatne birokracije. Međutim, postoji tu naravno i stanovita kontroverza. Naime, kroz tu inicijativu građani traže od komisije da poduzme različite mjere i donese nove propise. Međutim, tko kontrolira da li je ta inicijativa na kraju imala uspjeha i koliko je bila uspješna? Opet komisija. Prema tome, drugim riječima, komisija je i izvođač i realizator, a s druge strane i kontrolor, onaj koji nadzire da li je inicijativa dobra i da li je dobro realizirana. Prema tome mislimo da bi se tu e, mislimo da je potrebno, nužno zapravo da razviti sustav koji će građanima ponuditi da to svoje pravo doista primjene, da zaista sudjeluju i žive u participativnoj demokraciji. Hvala lijepo sada gospodin Majmikins. Ova inicijativa je stvorena kao jedna alatka kako bi e, građani sudjelovali u podjeli vlasti i demo, participirali u demokraciji. Međutim, to se nažalost do sada nije na temelju te inicijative ništa posebno realiziralo. 63% naših građana nemaju pojma uopće o europskom pravu i o tome na što oni imaju pravo. Dobno, tisuće lobista djeluje u Briselu i sudjeluje i utječe na naš proces donošenja akata. Prema tome, jako je teško za naše građane da tu inicijativu i nametnu i provedu. Međutim, po mom mišljenju, trenutni paket kakav je sad sada pred nama će građanima još više otežati sudjelovanje u demokraciji jer se recimo ukidaju online sistemi. Mi smo u 21. stoljeću, mi moramo imati brzo digitalno sudjelovanje u svemu, ali naravno ja sam glasao za izvješće, ali to su manjci koje bi trebalo ukloniti. Hvala lijepo, gospodin Scheinfeld, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Europska građanska inicijativa nije samo demokratski instrument, nego je to ujedno i mehanizam koji bi trebao objediniti građane u Europi. Jedna ideja, jedan cilj zajednički, to je osnova bila da se i pokrene takva inicijativa. Da bi sazvali jedan građanski odbor trebate građane iz najmanje sedam država članica a onda vam treba i jedan milijun potpisa. To je divna stvar, vrlo neposredna primjena demokracije. Ali mislim da nam treba daljnja liberalizacija i olakšanje za tu inicijativu da bi ona uspjela. Mi naravno e, imamo i pod podršku Europske komisije da se to olakša. Recimo žele centralizirano prikupljati potpise da to bude lakše. Međutim, za mene je bitno da Europski parlament raspravlja o ovoj građanskoj inicijativi. Ja sam naravno glasala, glasao za ovu inicijativu. Hvala lijepo. Sada gospodin Farija. Hvala lijepo. Ja sam glasovao za ovo izvješće u kojem se želi postići modernizacija građanske inicijative. Nama treba više kredibilnosti za taj participativni instrument građanstva. Mislim da bi taj instrument trebao apsolutno ujediniti građane, a ne ih dalje dijeliti pod e, moramo imati mogućnost da izrazimo različita mišljenja u Europskoj uniji prikupljanje potpisa za pokretanje takve inicijative to treba naravno moći raditi i komisija ali i druge institucije i druge ustanove. Osim toga moramo izbjeći svaku mogućnost e, manipuliranja ili zloporabe. Ali mislim da samo kroz participativnu demokraciju građana možemo učiniti cijelu uniju demokratičnijom. Bitno je da imamo određen postupak za podzimanje takvih inicijativa i bitno je da naši građani koriste šansu e, da koriste tu inicijativu u cijeloj EU. To ne bi trebalo biti samo u jednoj državi i samo onim e, zemljama koji su ekonomski zato, e, ako kažemo, motivirani. Ne, to bi se trebalo odvijati u svim državama Europske unije. Hvala. Sljedeće izvješće je izvješće gospođe Kanjete, a riječ ima gospodin Anikins. Dragi kolege, ja sam zapravo zapravo sam iznenađen ovim duhom koji izvjeri iz ovog izvješća. I vidim da nakon ovih odnosa, kad procjenjujemo naše odnose de facto sa Rusijom, idemo samo u izolaciju dalje. Jer ima jako preporuka kako ćemo kompletno se odvojiti od njih, ali nema nikakvih preporuka kako ćemo ponovno uspostaviti komunikaciju s njima. Prema tome ovdje ima jako puno stvari koje se navode, a koje zapravo nisu istražene niti dokazane. Što se tiče sankcija, e, dakle što su one učinkovitije u slabljenju e, ruskog gospodarstva, to su loši djelo i po nas jer e, neće zbog toga Rusija biti bolji partner nego lošiji, a osim toga se ovdje i marginaliziraju i sve one strane i naše pregovorače koje smo ovdje imali koji su nam bitni za te odnose. Pravi izvoz, iz, pravi, da kažemo, pravi problem je i izazov za nas da izbjegnemo stalne sukobe sa Rusijom i da zapravo otvorimo komunikaciju. Stoga sam glasovao protiv toga. Gospodin Nekov, hvala lijepo. Kolege, ja se slažem sa gospodinom ovim što je upravo rekao gospodin Mamikins. Rusija je zemlja od strateške važnosti za veći dio Europe. Graniči sa najvećim dijelom, velikim dijelom, e, velikim brojem članica Europske unije ima zapravo granicu koja je nekoliko tisuća kilometara dugačka s Europskom unijom i našim članicama. Prema tome, kao strateški partner je izuzetno važno za nas. A ovo mislim da je jedna strateška greška za Europsku uniju, jer odbijanje e, svih veza nije dobro i mislim da se moramo ovdje prisjetiti članka 26 koji se ovdje navodi u kome se osuđuje recimo sudjelovanje Rusije u onom slučaju napada na oca i kćer Skripal u Britaniji. Međutim, ne možemo mi to tako napisati crno na bijelo kad sami rezultati istrage nisu bili jednoznačni. I ovdje se čini kao da mi imamo više informacija o tom slučaju nego što imaju obavještajne službe i sigurnosne službe. Zatim ovdje se govori i osuđuje napade na investigacijsko novinarstvo u Rusiji, ali vidite i u Rumunjskoj i drugdje je bilo puno gorih situacija koje nismo reagirali. A sada zadnji, prelazimo na zadnje izvješće, to je izvješće Soraje Post i riječ ima gospođa Majer. Hvala lijepo. Što se tiče sukoba na različitim e, bojištima unutar i okolo zajednice, e, znamo da svi zbog toga stradavaju i pate. A međutim, žene su usred toga, ali su isključene iz bilo kakvog načina da se posredovanjem prekinu takvi E, sukobi. Žene su jedva 2% iznose svih pregovarača za, u zadnjih 30 godina u svim mirovnim procesima, ali zato čine puno više od 50% žrtava. Prema tome, mi moramo prihvatiti, mi znamo da recimo žene sasvim drugačije reagiraju na sukobe. Uzmite samo kašmer. Od 1989. E, nekoliko tisuća ljudi je tamo poginulo u različitim indijsko-pakistanskim sukobima oružanim. Tisuće i tisuće, koliko je udovica ostalo, koliko nezbrinutih obitelji. Nakon 70 godina što imamo takve sukobe regionalne i ostale, mi trebamo jedan novi pravac i trebamo stvar zapravo usmjeriti kako treba i dati ženama veću ulogu. Hvala lijepo. Time smo završili obrazloženje glasova, glasovanja, a naša sjednica se prekida do 3 sata i dobar tek.